pitanju ravnopravnosti i njegovoj budućnosti nakon 2015. Hvala vam. Hvala lijepa. Zatvaram raspravu. Ovo je točke na dnevnom redu. Glasovat će se sutra, utorak 8.10. u 12 sati. Sada prelazimo na izvješće gospođe Gomeš.

a externa deve Vanjska politika Europske unije mora odražavati ženska prava i temeljne slobode. To je točno. A korupcija je ta koja sprječava da se provedu reforme u zemljama kako bi se te zemlje mogle boriti protiv korupcije. E, i u tom smislu boriti se protiv e, javnih i privatnih evropskih tvrtki. Mora postati dosljednost u onome što radimo i u Europskoj uniji i izvan nje. Kako bi to postigli, moramo se kao prvo zapitati. Kako to da smo mi sudionici, kako to da smo suučesnici u korupciji, jer sve je manje i manje sredstava za socijalnu politiku. Sredstva se koriste za loše namjere. Moramo povećati transparentnost banaka, moramo ojačati zakonodavstvo Europske unije o pranju novca, moramo osnažiti naše kaznene zakone dati veću nadležnost europskim sudovima kako bi mogli suditi u predmetima korupcije iako se ta korupcija događa izvan Europske unije. Mi ćemo tako odgovoriti na zahtjeve naših građana jer oni kako dobro znaju da trenutačna kriza i sve veće i veće nejednakosti u Europi da su oni također rezultat korupcije koja je pak posljedica financijske deregulative posljednjih desetljeća. Španjolska je naročito teško pogođena teško je pogođena i Grčka. Grčka je naime kupila njemačke podmornice, a neka mutna, neki mutni poslovi su se oko toga vrtili. Ovo je nešto što mora doći pred sud. Slika je zabrinjavajuća. Evropski građani apeliraju na svoje političare da pokažu integritet, ali ne samo to, da se na konkretan način bore protiv korupcije u državama članicama, u Europskoj uniji i izvan nje ne možemo se boriti protiv korupcije u trećim zemljama a da prije toga prvo ne počistimo ispred svog praga u ovom izvješću predlažemo nekoliko mjera kao prvo moramo se inspirirati slučajem magnitski kršenjima ljudskih prava aktivista Mi želimo mehanizam kojim će se moći izreći sankcije protiv dužnosnika bilo kojih država koje se sumnjiči za kršenje ljudskih prava, država koje progone svoje aktiviste, borce za ljudska prava. Moramo promicati transparentnost oni koji surađuju s Europskom unijom moraju vrlo jasno pokazati to tko su. Proračunska transparentnost je od posebne važnosti. Ukoliko želimo ponuditi financijsku pomoć trećim zemljama. Evropska unija treba biti na premcu ove borbe. tvrtke koje se ne ponašaju u skladu s osnovnim pravima i načelima ne smiju moći poslovati u Europskoj uniji. Mora se stvoriti takvo ozračje koje će biti povoljno za gospodarsku djelatnost onih koji se pridržavaju temeljnih načela. Ovdje smo također osvrnuli se i na zviždače, one koji govore o tome koliko se europski novac koristi u nepovoljne svrhe. Njih treba zaštititi. Oni su ti koji podastiru informacije koje govore o tome što se točno radi. Hvala gospođo Gomez. Catch gospođa Edith Estrela. Gospodine procjedniče, za početak želim čestitati izvjestiteljici. Ovo izvješće je blagovremeno dobro jer je riječ o aktualnoj gorućoj temi. Evropska unija mora biti uzor, mora zauzeti jedan stroži pristup i usvojiti stroža pravila ne samo kod kuće već i u odnosima s trećim zemljama pogotovo u pogledu suradnje ne smijemo zaboraviti da nejednakost i socijalna pravda da su oni u korijenu ekonomske krize s kojom smo suočeni profiti nekih su kriminalne prirode a u velikoj mjeri upravo je financijska deregulativa ta koja nas je dovala u situaciju u kojoj se sada nalazimo od građana se traže velike žrtve i upravo zbog toga moramo zauzeti takve postupke koji će biti uzor. Moramo promicati transparentnost u svim našim aktivnostima, financijskim, ekonomskim i političkim. Hvala. A sada riječ ima gospodin Ferreira. Hvala gospodine predsjedniče. Borba protiv korupcija, ako želimo da bude učinkovita, ne smije gubiti iz vida atmosferu, situaciju koja ju promiče. Strukturalna prilagodba za koju se zalaže MMF, koju on nameće već jedno desetljeće, e, prodaja nacionalnog blaga, privatizacija, to što se dozvoljava da privatni interes bude ispred javnog, sve to vodi uništavanju radnih mjesta i siromaštvu. Na ovaj način se promiče klima koja vodi ka korupciji i tješnjoj vezi između biznisa, poslovnog sektora i politike. Moramo se usredotočiti na prevenciju, što znači da moramo

korupcija ima štetne posljedice po društvo kao i na razvoj i to je sada opće poznato. Pa zato želim zahvaliti gospođi Gomeš što je izradila ovo hvala vrijedno izvješće. Izvješće gospođe Gomeš ispravno ukazuje na činjenicu da Europska unija može biti vjerodostojan ili utjecajan lider u borbi protiv korupcije jedino ako riješi problem korupcije, pranja novca i organiziranog kriminaliteta unutar vlastitih granica. Dakle, to je prvi izazov s kojim se moramo uhvatiti u koštac. Iako se Europska unija ispravno smatra jednim podnavnicima čišćih dijelova svijeta, korupcija je također prisutna ovdje i također je u različite mjere i također različitog obuhvata u različitim zemljama članicama na svih nas pogađa. Zbog toga je u lipnju 2011. Eh, komisija usvojila sveobuhvatni paket koji nastoji suzbiti korupciju u Europskoj uniji koji donosi glavne smjernice za buduće djelovanje na europskoj razini. To obvezuje komisiju da se više usredotoči na suzbijanje korupcije u svim područjima politike koji su s time povezani, bilo da se radi o vanjskoj ili unutrašnjoj politici Europske unije. A sad dozvolite da se osvrćem na neke od točaka koje su naznačene u izvješću. Trebamo regulirati aktivnosti privatnih sigurnosnih poduzeća i također e, vojnog sektora kako bi se i se pridržavali i međunarodnog prava o ljudskim pravima. Jedina regionalna organizacija koja je izrazila potporu u tom dokumentu je Europska unija. Europska unija će također nadalje sudjelovati u radu UN-a u međuvladinoj radnoj skupini u razmatranju e, mogućnosti razrada jednog međunarodnog okvira po tom pitanju. Kada je riječ o slučaju Magnitski, to je zapravo nešto čime se legitimno Europska unija treba pozabaviti. Ruske vlasti trebaju na svom teritoriju provesti neovisnu istragu u okolnostima njegove smrti. Brine nas činjenica što je to zaključeno u ožujku unatoč tome da postoje dokazi e, koji bi mogli razjasniti okolnosti njegove smrti stalno gonjenje samog Magnitskog je neprihvatljivo. Europska unija je također brinuta zbog e, presude koja je izrečena prošlog srpnja e, e, protiv Magnitskog. Gospodin Magnitski se postupno posthumno proglašava kriminalcem na temelju neuvjerljivih dokaza a korupcijski e, skandal koji je on, na koji je samo ukazao nije razjašnjen. Uzeli smo u obzir također i inicijativu Europskog parlamenta koja poziva da se uspostavi Europski zakon o slučaju Magnitski. Dakle, to su doista osjetljive instrumente Europske unije i sankcije se trebaju koristiti samo kao posljednja mjera kao dio dakle jedne sustavne politike koja će uključiti i politički dijalog, popravne, nastojanja i druge instrumente. Dakle, to će zahtijevati najvišu razinu političke potpore i moći će se uvesti jedino jednoglasnim dogovorom između zemalja članica Europske unije. Hvala vam lijepa. Hvala. Zaključujem raspravu. Glasovanje sutra, utorak 8.10. u 12 sati. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, izvješće Maconi. Dajem riječ gospođi Erminiji Maconi.